a to su mjere koje komisija namjerava poduzeti kako bi postupila u skladu s presudom u predmetu T521 kroz 14 Švedska protiv komisije, obveza uspostavljanja kriterija za endokrine disruptore, to je e, također usmeno pitanje. Sad ste čuli što je tema usmenog pitanja a najprije će e, riječ dobiti autori e, tog pitanja. Gospođa Guteland, imate dvije minute, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedateljice endokrini disruptori posvuda se nalaze e, u našem svakodnevnom životu ih susrećemo u hrani, pakiranju e, prehrambenih proizvoda, odjeći, odjeći za djecu i tako dalje. E, Istraživači su ih povezali sa čitavim nizom bolesti kao što su dijabetes i neke druge bolesti sa e, poteškoćama e, u začeću i slično. Doista je zabrinjavajuće da su ljudi, a osobito djeca, izloženi endokrinim disruptorima i da se učinak toga može primijetiti tek kasnije u životu. Mnoge ljude ovo brine i Europski parlament je je zatražio odgovarajuće zakonodavstvu. SD je bio među predvodnicima u tim zahtjevima i e, zatraženo je od komisije da utvrdi znanstvene kriterije e, za djelovanje tih disruptora. Međutim, komisija to stalno odgađa i ne provodi zakonodavstvo Europske unije. Presuda Europskoga suda u tom pogledu je jasna. E, dakle, komisija time što nije utvrdila znanstvene kriterije e, krši pravo Europske unije. To je u potpunosti neprihvatljivo. Čula sam od komisije da će poduzeti mjere kojima će pokušati ispraviti to kršenje e, zakonskih propisa. Nadam se da ćete prestati odugovlačiti e, sa tim procesom i da ćete preuzeti odgovornost te zaštititi zdravlje europskih građana što je slijedom ugovora o Europskoj uniji vaša dužnost. Nadam se da ćemo u ovoj raspravi dobiti jasne odgovore Europske komisije. Zahvaljujem e, predsjedavajuća. E, hvala. A sada sljedeći od autora pitanja, gospodin Gerbrandi. Dvije minute, izvolite. Zahvaljujem. Kada biste od nekoga zatražili da napiše popis opis najvažnijih stvari u, njihovu životu. Velike su izgledi da bi zdravlje bilo na samom vrhu tog popisa i o tome se ovdje radi. Radi se o zdravlju, zato je ovo važna tema. Pitanje kojim se bavimo je vrlo jasno. Imamo zakonodavni tekst, to je uredba i u toj uredbi postoji pravna obveza komisije da utvrdi znanstvene kriterije za endokrine disruptore do prosinca 2013. To nije napisano na kineskom jeziku, postoje brojni službeni jezici Europske unije, kineski nije jedan od njih. Dakle, do prosinca 2013. komisija je trebala utvrditi znanstvene kriterije za ene disruptore. Moram reći da ja mogu biti posve fleksibilan ako postoji tehnički razlog zbog kojega komisija kasni, ali nisam fleksibilan kada je riječ o političkim razlozima zbog kojih se e, krše rokovi, a to je upravo ovdje slučaj. Presuda suda potpuno je jasna. Komisija je trebala utvrditi e, znanstvene kriterije do prosinca 2013. Sud kaže nema niti jedne odredbe u uredbi koja traži provedbu ocjene e, učinka. Ja nemam ništa protiv ocjene učinka, to je valjano e, sredstvo za rad i u ovom slučaju, ali prije e, takve studije komisija je već trebala donijeti znanstvene kriterije. Koliko znam, ti Kriteriji su bili pripremljeni još u srpnju 2013. ali su ostali negdje e, u hrpi papira pod mnoštvom prašine. Pa vas pozivam da ih otkopate i predstavite što prije i to u narednih nekoliko tjedana. Gospođa Rivasi. Hvala. Od kad ste postali povjerenica za zdravlje, zeleni su vas informirali koji su to prioritetni dosjeji. 2014. godine je to bilo, a 2016. godine niste ništa napravili. Bila je potrebna eh, intervencija švedske ministrice zdravlja, eh, Europskog parlamenta, država članica. Eh, bilo je potrebno da se mi svi obratimo Europskom sudu koji vas je osudio bez ikakve zadrške. U presudi se kaže izričito da komisija ne poštuje pravo, te da je povrijedila e, europsko pravo. Osim toga, kada ste e, ponovno govorili o tome, vi provodite e, ocjenu socioekonomskih učinaka, a sud, iako vam je sud rekao da to nije potrebno i samim time ste e, prekoračili svoje ovlasti i dalje ustrajete, ustrajavate u provedbi te studije. Gospodine povjereniče, kako možemo zajedno funkcionirati ako komisija ne poštuje svoja prava, temeljne ugovore Europske unije? Kako povjerenje može vladati između nas? I isto tako od vas tražimo da e, nešto napravite vrlo brzo u mjesecima koji su pred, e, e, pred nama u pogledu definicije endokrinih dis, disruptora. Ovdje već imamo glavne smjernice glavne uprave za okoliš. Dakle, vi sutra možete imati te kriterije. Djelujte, gospodine povjereniče, i to brzo a szerzők között utolsó Zahvaljujem. Posljednja autorica, gospodiće Kilinen, imate dvije minute, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Kad je riječ o uredbi o e, biocidnim proizvodima, komisija je do prosinca 2013. godine trebala donijeti delegirani akt u kojem bi propisala znanstvene kriterije za endokrine disruptore, no to se nije dogodilo. Time što nije usvojila delegirani akt, komisija nije izvršila svoju obvezu da donese mjere za koje je zakonski zadužena. pred općim sudom u srpnju 2014. godine Švedska je uz potporu mnogih država članica, uključujući moju, Finsku, izložila ovaj slučaj. E, sud je donio svoju presudu, no unatoč presudi komisija i dalje odugovlači sa donošenjem delegiranog akta u kojem bi propisala znanstvene kriterije. Zanima me zašto je tomu tako, zašto djelujete tako sporo, jer na kraju krajeva postoje mnogi drugi primjeri u kojima komisija rado donosi delegirane akte pa čak i kada to nije potrebno a sada kada se traži donošenje delegiranih akata mi ih još uvijek čekamo. Endokrini disruptori su veoma ozbiljna stvar, to je jedna od najozbiljnijih prijetnji za embrije koji mogu biti deformirani e, i može doći do promjene metabolizma embrija. Zbog toga su nam ovi delegirani akti nužno potrebni kako bismo na temelju znanstvenih kriterija mogli odrediti koja su svojstva endokrinih disruptora ili se moramo osobno obratiti komisiji kako bi nam dali te kriterije. Hvala vam lijepa, gospodine povjereniče, postavljena su brojna pitanja, imate sada mogućnost na njih odgovoriti. Zahvaljujem predsjednice, zahvaljujem uvaženi zastupnici. Drago mi je što imam priliku pojasniti stajalište komisije nakon presude općeg suda u predmetu Švedska protiv komisija vezano uz kriterije za utvrđivanje endokrinih disruptora. Danas želim otkloniti još jednom svaku sumnju vezano uz namjere komisije Čini se naime da je došlo do nesporazuma, zato želim vrlo jasno reći komisija čvrsto namjerava poštivati presudu suda. I to ćemo i učiniti. U presudi od 16. prosinca 2015. godine sud je presudio da je Europska komisija prekršila pravo Europske unije time što nije utvrdila e, stalne kriterije za utvrđivanje endokrinih disruptora i to je točno. Sud je utvrdio da prema uredbi o biocidnim proizvodima komisija ima bezuvjetnu obvezu e, odrediti te znanstvene kriterije do prosinca 2013. godine, dakle prije tri godine. Povrh toga sud je utvrdio da u uredbi ne postoji odredba koja bi zahtijevala provedbu ocjene učinka. Dakle, također stav suda i o tome je kristalno jasan, no dopustite da nastavim. Znam da je do, kritizirana reakcija komisije na tu presudu i to je u redu, to je u demokratskim društvima normalno. I dovedeno je u pitanje zbog čega komisija želi provesti ocjenu učenka. Brojni dopisi na tu temu su poslani meni i predsjedniku Juncker vjerujte mi sve sam ih pročitao i sve ta pisma stoje na mom stolu. Komisija želi pojasniti da smatra da je ocjena učinka korisna pa čak i nužna za usmjeravanje naših budućih djelovanja Slažem se s vama, ocjena učinka je vrlo zanimljiv alat, osobito kad razgovaramo o kriterijima. Kriteriji su važni, definicija svjetske zdravstvene organizacije e, kad je riječ o endokrinim disruptorima nije dostatna i e, sami ste spomenuli koliko je teško opisati kriterije a ovdje je upravo o tome riječ. Komisija je stoga još 2013. odlučila provesti e, ocjenu učinka ne samo zbog znanstvene složenosti ovog pitanja, već i zbog toga što je ovo pionirski rad. Ne postoji presedan u zakonodavstvu u ovome području. Svi smo mi toga svjesni. Prije svega znanost nije dala jednako značno razmišljanje o tome kako bi trebalo definirati znanstvene kriterije i dalje postoje različita mišljenja o tome u znanstvenoj zajednici kad je riječ o nekim ključnim pitanjima o tome kako e, prepoznati endokrine disruptore također postoje različita mišljenja po, potom e, također među zakonodavcima diljem svijeta postoje različita mišljenja Potom ne postoje zakonski obvezujući kriteriji u trećim zemljama za utvrđivanje kemikalija koje djeluju kao endokrini disruptori. Dakle, Europska unija tu radi pionirski rad. Neke države članice e, se zalažu za pristup koji se temelji na riziku, a neke za pristup koji se temelji na ocjeni opasnosti. E, dakle, ta različita razmišljanja postoje sve do današnjega dana. Dakle, ocjena učinka omogućit će svima nama, uključujući i vama kao zastupnicima u parlamentu, da donesemo odluku koja se temelji na podacima. Dakle, komisija je u potpunosti svjesna da je rok prošao i naša je namjera ispoštovati presudu suda. To, u to uopće nema sumnje. Priprema ocjene učinka je uznapredovala i komisija će prije ljeta ove godine 2016. iznijeti e, prijedlog novih znanstvenih kriterija za endokrine disruptore. Kao što znate moramo predstaviti dvije stvari. Jedno je provedbena uredba u kojoj će se nalaziti kriteriji koji će se primjenjivati za kemijske tvari a koje potpadaju pod mehanizam zaštite i takozvani praški postupak, a kao drugo delegirani akt koji će sadržavati kriterije koji se primjenjuju E, u odnosu na proizvode pokrivene uredbom o biocidnim proizvodima. Još jednom želim e, reći parlamentu kako je namjera komisije da poštuje E, presudu suda. Stoga ćemo prije ljeta iznijeti kriterije koji će biti objektivno određeni i temeljiti se na znanstvenim dokazima. E, nažalost i znanstvenici imaju različita mišljenja i zato su nam potrebni potrebne analize tih različitih mišljenja koji dolaze iz različitih škola u ovom području naše zakonodavstvo je među najstrožima na svijetu i naravno mi se zalažemo za vrlo visoki stupanj zaštite ljudskog zdravlja i okoliša uključujući i zaštitu od endokrinih disruptora. Dakle, E, sve ostale stvari iz uredbe o biocidnim proizvodima su na snazi i primjenjuju se naravno to nije dovoljno e, moramo to učiniti što prije i zato kažem da nam je namjera odrediti stalne kriterije za endokrine disruptore prije ljeta Nadam se e, kako ste zadovoljni našom transparentnošću e, tijekom čitavog pripremnog rada, tijekom prošle godine. Ja sam redovito e, iznosio priopćenja i razgovarao s vama na ovu temu, namjeravam to činiti i dalje. Dakle, naš zajednički cilj mora biti da se donese najbolja moguća odluka u ovom području i računam na vas i u narednim koracima koje ćemo učiniti u najskorijoj budućnosti. Zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujemo povjereniće. Riječ sada ima imaju predstupnici klubova zastupnika gospodin Giske u ime EPP-a. Zahvaljujem poštovani gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege. Kada govorimo o definiranju kriterija za hormonske aktivne substance, dakle endokrini disruptore je nešto što je vrlo važno, pogotovo kada govorimo o zaštiti zdravlja evropskih građana. Međutim, to pitanje je vrlo složeno, vrlo tehnički naravi, stoga uistinu trebamo vrlo ozbiljno pričati o tome, to, mogu dogovoriti samo znanstvenici. I to pitanje nije nešto što treba služiti za nekakve političke igrice. Od 16.12.2015. imamo presudu Europskog suda e, što navodi da je Europska komisija propustila jedan e, rok. E, inače nam ne bi ni bio ni potreban sudski postupak. Europski pučani su prije nekoliko mjeseci još vrlo jasno rekli da komisija vr mora vrlo brzo zaključiti svoj e, posao i postaviti kriterije. Gospodine povjereniče, uzet ću vas za riječ, ako do ljeta 2016. to uspijete, to će uistinu biti dobar korak u dobrom pravcu. Bilo bi pogrešno sada misliti da ova presuda Europskog suda do dovodi do toga da bi komisija trebala prestati sa dakle, studijom učinka. Komisija je upravo pokazala koliko je kontroverzno to pitanje ta definicija endokrinih disruptora. Ova emocionalna rasprava koju smo imali tijekom proteklih nekoliko mjeseci, kod naših konzultacija smo imali preko 27 tisuća e, građana koji su sudjelovali u toj raspravi i nevladine organizacije, ali međutim sad moramo prikupljati činjenice i znanstveno postaviti stvari i ja sam povjerenika shvatio da se komisija sada nalaze tu na dobrom putu i dakle što se tiče mog kluba zastupnika i tu imate podršku u tom smislu. Hvala lijepa. Eh, Zahvaljujem. Gospodin Poc u ime SDA. Hvala lijepa. Cijelo vrijeme su evropljani tu izloženi kemikalijama koje mogu izazvati rak, psihičke bolesti, dijabetes, neplodnosti i slično. To vi gospodine povjereniče znate bolje nego ja kao liječnik. Mm, uvijek iznova se govorilo o tome nizozemci za sveme svog predsjedavanja su sada opet onavale kao jedan od prioriteta, oni ovdje uopće nisu sada nazočni E, nije tome prošlo toliko vremena, gospodine povjereniče, kada smo ovdje govorili o tome u ovom domu vi ste obećali da ćete tu uvesti pravila, niste to učinili danas, nam obećavate da ćete brzo uvesti neka pravila, mislite da možemo e, to tako učiniti, pa ni znanstvenici, ako vi mislite da se znanstvenici čak tu ne slažu, to jednostavno nema smisla. E, komisija nije definirala kriterije, a to je vaša odgovornost. Koji je razlog tome što komisija već godinama ni parlament, ni građan, ni znanstvenike, ni Europski sud ne poštuje? O čemu se tu radi? Je se tu radi u TTIP-u? Mm, da li bi možda takve definicije smetale pri takvim pregovorima? zašto se ovdje ne dijeli u skladu sa tom presudom. Vi sami i komisija e, niste tu uspjeli. I sada ćemo imati jednu definiciju glifosata, ali na tome vam zahvaljujem. Međutim, što s tim kad govorimo o povjerenju građana e, i kada govorimo o Europskoj uniji, to su upravo stvari koje ih, one, koji smetaju. Temo, az időkeretet mégis arra kérem képviselőtársaim. Točno je da je ovo važno pitanje, ali svejedno se moramo držati zadanoga vremena. Gospodin Ek, imate minutu. Zahvaljujem povjereniče. Već godinama Svjetska zdravstvena organizacija misli da pesticidi u plastici i u drugim proizvodima sadrže kemikalije koje već i u najmanjim dozama mogu štetiti ljudskom zdravlju, kod ljudi i kod životinja. Sve veći broj oboljelih od raka mm, se upravo može povezati sa korištenjem tih kemikalija. Ti e, rizici koji nastaju kroz te endokrine disruptore nisu nešto novo. A što komisija čini? Vi samo inicirate određene studije učinka, pri tome prekršite rokove i zaboravili ste da svakodnevno smo opterećeni sa različitim substancama koje imaju negativan utjecaj na naš imunološki sustav. Zašto je komisija propustila toj rok i zašto prihvaća takav rizik? Uistinu je krajnje vrijeme da građani Europe konačno budu zaštićeni od takvih tvari, jer to upravo oni očekuju od nas. Zato smo mi izabrani u ovaj dom, a ne da kemijska i farmaceutska industrija budu jače zastupljene. Hvala vam lijepo, gospodine Eichhout, imate minutu. Zahvaljujem, zahvaljujem povjereniče na vašem odgovoru. Započeli ste dobro, rekli ste da pote poštivati E, zakonodavstvo i presudu Europskoga suda, ali onda ste postali vrlo nekonkretni u vezi toga što namjeravate učiniti. E, budimo konkretni. E, Europski sud je rekao da E, znanstveni kriteriji su jedino što je potrebno donijeti i to je ono što je trebalo učiniti 2013. i moglo se donijeti 2013. jer ste ih tada imali već spremne. Zašto se sada čeka do ljeta 2016. Da li svejedno želite provesti ocjenu učinka to je u suprotnosti sa presudom europskog suda koji kaže da ocjena učinka nije sastavni dio donošenja kriterija ako inzistirate na tome to je u suprotnosti sa presudom Europskog suda a to je sramota i sada gospođa Evi imate minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjednice, povjereniče. Dakle, u presudi Europskog suda utvrđeno je da komisija krši rokove kada je riječ o donošenju znanstvenih e, kriterija za endokrine disruptore. E, komisija je to opravdala time što je rekla kako treba provesti ocjenu učinka. To je poprilično sumnjivo jer prema tome bi znanstveni kriteriji imali niži stupanj prioriteta od ekonomskih e, kriterija. Dakle, znamo da postoji određena cijena koja se plaća u e, zdravlju ali e, jednako tako e, postoji i cijena znanstvene skrbi za ljudi u Europi koji svake godine e, stradavaju zbog endokrinih disruptora i ta cijena je oko 155 milijuna eura, a postoji i cijena za okoliš. Također mnoga se djeca rađaju sa ozbiljnim mentalnim poremećajima zbog izloženosti disruptorima. Hvala lijepo. Time smo završili prvi krug govornika. Sada riječ ima gospođa Gosner. Izvolite. Hvala. E, stvarno je smiješno da e, se komisija osuđuje e, na ovakvom pitanju, a istovremeno parlament je pozvao na uzbunu prije jako puno vremena. Naravno, mi pozdravljamo ocjenu učinka, ali to se trebalo napraviti puno ranije. Ono što tražimo su E, je utvrđivanje kriterija za endokrine disruptore na temelju e, znanstvenih spoznaja. E, želimo znati određene odgovore. U kojem trenutku počinje opasnost za ljudsko zdravlje? Naravno, industrija će trebati pronaći alternativna rješenja. I zbog zapravo to kašnjenja je došlo do pritiska lobista. Potrebna je bolja regulativa i o tome govori e, komisija, ali upravo je ovo tema gdje treba ostvariti stvarnu e, dodatnu e, vrijednost zato što se ovdje radi o zdravlju građana. Imali ste još 30 sekundi, ali bili ste jako kratki. Hvala. Gospodin Pahnjo, imate minutu i pol. Ovdje se radi o skandalu, političkom skandalu. Danas smo s njime suočeni. I odluka Europskog suda pokazuje da sada treba brzo reagirati. Ne radi se o nekom tehničkom problemu, radi se o problemu koji se, radi prije, koji se odnosi prije svega na javno zdravlje. Danas imamo europljanke i europljane koji umiru od raka zbog pesticida koji E, koji sadrže endokrine disruptore. Imamo ambalažu, e, dječje, dječje igračke i druge proizvode koji sadrže endokrine disruptore. Dakle, ovdje se radi o zaštiti e, ljudskog zdravlja u Europi. Radi se o raku, o malformacijama, a tu su i druge posljedice eh, pozdravlje koje je potrebno izbjeći. Dakle, ovdje se radi i o velikom financijskom problemu. Čuli smo da se radi eh, ovdje eh, o skoro 1,3% našeg BDP-a i sve to zbog endokrinih disruptora. Gospodin, gospodine povjereniče, otkad je donesena presuda Europskog suda, nije dovoljno reći da će se e, provesti postupak ocjene učinka. To nije dovoljno. Treba reći, kao što su rekli moji prethodnici, da je potrebno utvrditi kriterije koji omogućuju da se zaštitimo. Hvala, gospođa Auken. Hvala htjela bih reći povjereniku da se ovdje radi o skandalu i to iz više razloga. E, mi u Danskoj smo proveli vrlo detaljnu studiju koja je objavljena širom Europe koja pokazuje utjecaj e, na mozak nerođene djece. Radi se o ozbiljnim stvarima. E, ta studija pokazuje isto tako i negativne učinke po plodnost muškaraca. Ono što nije sasvim jasno u kojoj mjeri će industrija biti pogođena ako se ne pokrenu i ne pronađu alternative. Nije naš posao da im u tome pomognemo. Osim što trebamo definirati jasne kriterije. Ako to napravimo, veći, veći dio industrije će se e, uspjeti prilagoditi i pronaći alternative. Isto tako možda će biti potrebne i iznimke. Nije važno Dakle, e, ne treba zapravo toliko truda e, e, trošiti na zaštitu industrije umjesto da se bavimo zdravljem građana. Sljedeći je gospodin Belet. Hvala gospodine povjereniče. Hvala gospođo predsjedavajuća. Dobro večer, dobro večer gospodine povjereniče. Ne trebam ponavljati da endokrini disruptori dovode do brojnih nesigurnosti i bojazni. Ne samo ovdje, već među našim građanima. Te tvari nalaze se u ambalaži, u odjeći, a i u drugim, na drugim mjestima. Trebamo razriješiti te bojazni i trebamo pronaći znanstvene dokaze koje se na to odnose. Drago mi je što ste rekli da e, ćemo u kratkom roku, u svakom slučaju prije ljeta što je prije moguće, da ćemo dobiti rezultate ocjene učinka i za nas bi bilo jako dobro da imamo sveobuhodnu sveobuhvatnu komunikaciju. Čini se da je sve negativno, ali i čini se kao da ništa nije napravljeno, ali već postoje određena stroga pravila o uporabi kemikalija u plastici ili recimo postoje pravila vezana za igračke postoje određene odredbe koje se odnose na endokrine disruptore, ali je činjenica da sada treba napraviti korak naprijed i suci su bili sasvim jasni po tom pitanju. Trebamo potrošače maksimalno zaštititi. Trebamo napraviti dodatne e, korake kako bi e, potrošači i proizvođači znali što će se dogoditi u kratkom e, roku te koje su raspoložive alternative. Hvala. Gospođa Sarbu, imate jednu minutu.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 E, u kozmetičkim proizvodima i predstavljaju veliku opasnost za zdravlje, zato ih treba identificirati, klasificirati i regulirati. Kriteriji e, za utvrđivanje osobina endokrinih disruptora trebaju biti utemeljeni na znanstvenim dokazima, a ne na ekonomskim e, činjenicama. Komisija je trebala definirati te kriterije, a komisija zapravo se bavila socioekonomskim čimbenicima, a ne učinkom na zdravlje. Ovdje se ne radi o malom problemu, već o velikom problemu. Radi se o problemu po javno zdravlje. Treba što prije naći e, rješenje. Čini mi se da komisija ne razumije potrebu za brzim djelovanjem. Upravo suprotno. E, prvo je e, odluku odgodila za godinu dana, a nakon toga je krivo odredila prioritete. Hvala. Hvala, gospodin Stajes ima jednu minutu. Hvala gospođo e, e, predsjedavajuća. Gospodine povjereniče, ocjena učinka i definiranje kriterija povezani su s e, lobijima unutar industrije E, potencijal industrije se spomnje kao jedan od kriterija, pa to je perfidan način da se kaže da samo oni endokrini disruptori koji su najozbiljniji, e, najopasniji, da se samo oni mogu uzeti e, u obzir. Evo ovdje imamo bocu viljamorke, viljamorke, 32% alkohola hoćete li reći da je ta vilja e, alkohol, a ova druga bočica koja ima manji postotak e, alkohola, da to nije alkoholno piće. Dajem taj primjer zato što mislim da se ovdje radi o istoj stvari. E, znači li to da samo ovi jači endokrini disruptori se trebaju smatrati endokrinim disruptorima, oni koji su slabi i ne bi? Mi ćemo u svakom slučaju raspravljati o kriterijima vrlo čvrsto. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Busoj. Izvolite. Povjereniće, dragi kolege, prisutnost e, endokrin disruptora u, okolinu, u okolini je izazvala brojne e, bojazni. E, primjećeni su učenci po razvoj, rast, po ljudski život i okoliš. Oni predstavljaju izazov zato što njihovi učenci ovise o razini i vremenu izloženosti a posebno je kritičan njihov učenik e, tijekom razvoja. Uvjeren sam da je cilj komisije zaštititi građane od e, negativnih učinaka e, endokrinih disruptora. Ali unatoč odluci Europskog suda, izvorna namjera komisije da provede ocjenu učinka oni su mislili da je to najbolji e, način da se to napravi. Taj postupak je u tijeku i drago mi je da je povjerenik ovdje objasnio e, da će ubrzati postupak. Sada ne postoji e, pravni vakum, ljudi su zaštićeni sadašnjim zakonodavstvom. Imamo uredbu o biocidima, imamo i novi regulatorni okvir koji se ažurira e, na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja. Krajnji cilj je da se definiraju kriteriji za utvrđivanje supstanci e, substanci koje mogu biti štetne u, e, stvarnom životu. I to je nešto, te spoznaje treba upotrijebiti na najbolji mogući način. Hvala. Potrebna nam je mala tehnička podrška. Ako može netko ugasiti mikrofon tamo, jer kada je upaljen, e, imamo probleme s komunikacijom. Imate plavi karton. Gospodine Busoj, gospođa Rivasi e, ima pitanje za vas, ako prihvaćate pitanje. Gospodine e, Busoj, kažete da je potrebno eliminirati endokrine disruptore koji predstavljaju probleme, ali problem s tim disruptorima je to što nema e, doza, nema pragova E, već e, u, u malim količinama e, mogu izazvati određene učinke jednako kao i u većim količinama. Dakle, to je nešto što treba ukloniti. Ovdje se ne radi o tome da ih treba eliminirati što je više moguće, već čim oni postoje, čim su prisutni, treba ih ukloniti. Dakle, treba reći industriji, kad se utvrdi da je nešto endokrini disruptor, da imaju recimo dvije godine da to riješe, da nađu rješenje. Ja se slažem s vama. Ja sam rekao istu stvar, ali isto tako e, razumijem namjer Europske komisije da provedu studiju kako bi vidjeli koji su to kriteriji koji su najjasniji za tu svrhu. Jer ako nemamo kriterije koje podržava znanstvena zajednica, bit će teško definirati, e, iznaći pravu definiciju. Hvala. Hvala vam na odgovoru. Gospodin Kaputo je sljedeći. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Mi nećemo, ne usvajamo delegirane akte da bismo definirali e, znanstvene kriterije za definiciju endokrinih disruptora. Komisija nije e, ispunila svoje obveze kad je riječ o stavljanju na tržište takvih proizvoda. Parlament je tražio više puta da se to napravi. Isto tako imamo i sudsku presudu. A sud je presudio da, se, da, da je Europska komisija prekršila europsko pravo. E, I tu se kasni već od 2013. godine i e, samim time se zapravo e, ne ispunjavaju zahtjevi europskih građana, ne štiti se njihovo zdravlje. Ne nastavljajmo tražiti izlike, pogledajmo, nemojmo gledati posljedice na unutarnjem tržištu, nemojmo čekati rezultate e, studije učinka, trebaju nam brze mjere, trebamo e, znanstvene kriterije za definiranje endokrine ključne važnosti da bismo zaštitili zdravlje europskih građana. Hvala. Gospodin Hojsling je sljedeći. Da, gospodine povjereniče, upravo se nalazi pri tome da potkopate u potpunosti povjerenje naših e, građana kada govorimo dakle, o ovom aspektu. Ja sam sam e, poljoprivrednik i ja nemam nikakvo razumijevanje za to da do danas kada govorimo o pesticidima e, se ne vrednuje koliko tvari je dopušteno, da se kriteriji više uopće ne ispunjavaju a radi se o stvarima koje istinu ugrožavaju i same potrošače i okoliša. Mislim da se tu ne, razio, ne, ne radi o nesporazumu. Mislim da ste vi tu jednostavno pokleknuli pred jednim e, lobijem, e, dakle pred kemijskom industrijom koja se tu boji za svoj poslovni model. Mislim da uistinu trebate uzeti za ozbiljno interese zaštite potrošača. Isto to vrijedi za kriterije kada govorimo o kozmetici i tu morate djelovati. E, ne možemo dakle i dopustiti kozmetiku koja je isto tako sadržena endokrine disruptore. Poštovana gospođo predsjednice, e, predsjedniče, kada dakle, govorimo o endokrinim disruptorima, želio bih vas da pomislite na e, tava koja nam treba na lakirani parket po kojem trčimo bosonogi e, i isto tako maslac ili sendvič koji naše našoj djeci u plastičnu kutiju. Kontakt sa takvim tvarima, a to je već više puta rečeno, mogu dovesti do e, raka dojke, dijabetesa ili neplodnosti. Dakle, to uistinu moramo hitno djelovati. U prosincu je sud do donio spominjanju presudu. Dakle, moraju se ispostaviti u istinu znanstveni kriteriji i prošle godine sam ja već ukazao na to. Dakle, načelno se radi o tome da te opasne tvari moramo vrlo strogo regulirati jer postoje vrlo jake indicije da su te tvari štetne i isto tako da imaju ozbiljne društvene posljedice. Tako su određene studije e, dokazale da kroz te bolesti koje kroz to nastaju naše blagajne u pogledu zdravstvenog osiguranja nas košta puno, puno više. Dakle, jedan strogi zakonski okriv e, može nam doprinijeti da se bolje štiti zdravlje ljudi, a to je upravo ono načelo E, dakle, predostrožnosti, ako vidimo da je nešto štetno po zdravlje, ne smije se takva tvar dozvoliti u Europi. Toliko bi jednostavne stvari trebale biti i moraju biti. Stoga apeliramo na komisiju, budite odvjetnike potrošača, a ne velikih kemijskih koncerna. Ja sam siguran da će ovi posljednji zasigurno naći određene alternative. Borzan, Gospođa Borzan. Predsjedavajuća pozdravljam ovu odluku europskog suda pravde jer komisija je propustila ispoštovati svoje obveze po pitanju koje je izuzetno bitno za javno zdravlje i dobrobit naih građana. s endokrinim disruptorima imamo dva velika problema jedan je u tome to oni vrlo negativno djeluju na nae zdravlje djelujući na e, hormonski sustav ovjeka a s druge strane što smo s njima okruženi u svakodnevnom životu u odjeći u ambalaži za hranu i piće plastici koju koristimo u svakodnevnom životu. oko endokrinih disruptora i nedjelovanja europske komisije pletu se različite teorije na neke od njih su potpuno nerealne. no ukoliko komisija ignorira ovu presudu suda njena vjerodostojnost doživjet će snažan udarac zato pozivam europsku komisiju da poštuje vlastite propise da poštuje odluku europskog suda pravde i konačno donese kriterije za postupanje s endokrinim disruptorima. oni moraju biti znanstveno utemeljeni provedivi i najvažnije služiti javnom zdravlju. hvala. Andersonu endokrini disruptori e, mogu štetiti e, nerođenoj djeci te izazvati rak. Mala djeca posebno su osjetljiva na učinke tih e, tvari, mogu utjecati na razvoj mozga. Europska komisija ima zadaću štititi ljude od endokrinih disruptora. Unato, umjesto toga oni kupuju vrijeme kako bi zaštitili kemijsku industriju. Sada je Europski e, sud osudio Europsku komisiju. Sada treba komisija ozbiljno shvatiti svoj posao, treba štititi ljude i okoliš, a ne interese industrije. Hvala. Hvala, gospodin Peterle je sljedeći. Imate minutu i pol. Povjereniće, dragi kolege, nedavno smo u Europskoj uniji primijetili da ima više bolesti poput e, raka dojke, raka prostate, ima više slučajeva pretilosti, kardiovaskularnih bolesti i tako dalje. Isto tako e, se smanjila plodnost, e, sve češća neplodnost, spontani pobačaj i tako dalje. Postoje kemikalije poput pesticida i njihovi učinci mogu biti vrlo ozbiljni. Endokrini disruptori mogu dovesti do vrlo štetnih i nepovratnih posljedica. Troškovi se se procjenjuju na 150 milijardi eura godišnje. Stoga trebamo zaštititi zdravlje osjetljivih skupina, primjerice trudnica, beba, male djece. Ako E, e, očito da nema dovoljno e, volje za djelovanje. Moramo zaštititi naše građane. Europska unija ima tri strateška cilja u području zdravstva. Trebali bismo biti bliže građanima i stoga treba reći da endokrine disruptore treba staviti u centar naših preventivnih napora. Hvala. Predem riječ gospodinu Šaldemozovu. Hvala. Rak, um, poremećaj pri rođenju, uh, rak dojke, oštećenje mozga i tako dalje. To je dugačak je popis uh, oštećenja, odnosno štetnih posljedica endokrinih disruptora. To je um, mišljenje većine znanstvenika koji se bave ovom temom. Stoga trebamo zahvaliti Švedskoj što se obratila sudu kako bi se pojasnilo da Europska komisija zapravo sporo djeluje po ovom pitanju. Ovo je kompleksno pitanje, znam, ali to nije izlika za nedjelovanje, za propuštanje e, ulaganja napora da se zaštiti e, zdravlje građana. Zašto komisija nije djelovala? Doista ne znam zašto. I to je dosta E, zapravo sramotno, ovime se ne povećava povjerenje građana u Europsku uniju. Što komisija bude više odugovlačila, time će biti odgovornija za štetne učinke po ljudsko zdravlje. Definirajte kriterije e, ne sutra, ne jesen već sada. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Piet Kajnen. Gospođa Piet Kajnen. Gospođo predsjednice, endokrini disruptori utječu ne samo na zdravlje sadašnjeg naraštaja, nego će imati učinka i na buduće naraštaje. E, oni imaju dugi učinak i e, pritome nepovratan. Dakle, doista treba žurno djelovati i e, postoji vrlo velika suglasnost u znanstvenoj zajednici o tome kako definirati endokrine disruptore, kako ih mjeriti i kako predvidjeti njihov učinak. Dakle, nema govora o manjku e, kriterija, a to što komisija e, o tome ne govori, iako ih se spominje u različitim zakonskim propisima poput riča, poput propisa o biocidnim proizvodima i tako dalje. Komisija govori o potrebi provođenja ocjene učinka, ali sud je jasno rekao da to nije potrebno jer ovdje riječ o životima ljudi, o preživljavanju, a ne o ekonomskom učinku. u svakom slučaju potrebno je da se ispuni ono što sud traži. To se traži od država članica, pa najmanje što možemo očekivati od komisije je da učini isto. istinu sumnjam u volju komisije da zaštiti zdravlje ljudi. Hvala vam lijepo. Gospođa Kabezon Ruiz, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice, povjereniče. Stajalište komisije uistinu je teško razumjeti. Više od 20 godina govorimo o opasnosti koju predstavljaju endokrini disruptori i koliko su oni opasni za e, zdravlje ljudi, no bilo je potrebno da vam Europski sud kaže kako nema potrebe da izmišljate e, ocjenu ekonomskog učinka i e, različite konzultacije, već da je potrebno da donesete znanstvene kriterije za endokrine disruptori disruptore. Europski sud je jasno presudio da je zdravlje ljudi važnije od ekonomskog učinka. Sad smo čuli da ćete kriterije donijeti prije ljeta. Doista se nadam da je tomu tako jer e, zdravlje je mnogo važnije od gospodarstva, a endokrini disruptori imaju velik učinak. Hvala vam lijepa, time smo došli do kraja ove rasprave, odnosno sada dolazimo do spontanog javljanja za riječ. Gospođa Zabovska, izvolite. Zahvaljujem. Povjereniče, općenito govoreći mislim da je ispravno kada komisija pokušava unaprijed procijeniti gospodarski i socijalni trošak donošenja novih zakonodavnih propisa. Međutim, u ovom konkretnom slučaju očekivala bih da će se komisija prije svega brinuti za zdravlje ljudi, ako je potvrđeno da endokrini disruptori štetno djeluju na reproduktivno zdravlje i riba i ljudi možda je zapravo već i kasno. E, također države članice trebaju voditi računa o izvorima onečišćenja Dakle, potrebni e, su bolji filteri e, za e, ugljik. Znamo također da se tvari koje sadrže endokrine disruptore previše koriste i u poljoprivredi i u drugim područjima i da se neodgovorno koriste sredstva za sprečavanje začeća. Gospodin Marijas. Kada govorimo o endokrinim disruptorima, znamo da su oni odgovorni za veliki broj bolesti među stanovništvom. To su kemijske tvare koji napadaju imunološki sustav, dakle dovode do određenih smetnji, uzrukuju rak, određene deformacije, možemo ih naći u različitim svakodnevnim proizvodima. Proizvođač ne može čak ni znati gdje se oni nalaze, jer se oni čak ni navode na deklaraciji. Dakle, Evropska Unija mora ove zakonske propise još jedan puta e, preispitati u pogledu tih kemijskih tvari određenim proizvodom, pogotovo kada govorimo o hrani i može doći i mora doći do ograničenja tih tvari mora postojati veća transparentnost pri definiranju i navođenju količina koje istinu dovode do određenih smetnji 16.12. će biti e, dosta važan datum za Europsku komisiju jer je to prvi puta da je propustila ispuniti svoje obveze, u pogledu ovog pitanja, a ona je čuvarica temeljnih ugovora. E, ovo nije prvi puta e, da Europski parlament upozorava komisiju na endokrine disruptore i i mi smo upozoravali upravo na to e, da su endokrini disruptori da oni nisu definirani e, putem ispravnih e, kriterija i to je bilo 2006. godine znači to je bilo prije 10 godina vrlo sam pažljivo vas slušala rekli ste da imate namjeru prije ljeta ispuniti odluku suda mi ćemo doista pomno pratiti radite a do sada nam niste dali razlog da vam vjerujemo. Ferrera, képviselő következik. Gospodin Ferrera, izvolite. Gospođo predsjedavajuća povjereniče. Mislim da komisija sada navodi različite isprike što nije učinila nešto što je zakonski trebala učiniti. U prosincu 2013. trebala je utvrditi znanstvene kriterije za endokrine disruptore. Znamo da ti disruptori mogu izazvati ozbiljna oboljenja, a to što se govori da treba E, provesti e, studiju učinka, da se znanstvenici ne slažu, to su samo, e, to su samo izgovori. Vi se zapravo zalažete za interese kemijske industrije ocjena učinka o kojoj govorite to će samo potvrditi. Ja uistinu mislim da odugovlačite s nečime što je se već moglo učiniti i na kraju krajeva vama to ide u prilog, osobito sada kada se pregovara sa SAD-om o TTIP-u. Znamo da su endokrini disruptori važna tema u tim pregovorima i SAD je mnogo liberalniji u uporebi endokrinih disruptora nego što bismo mi htjeli biti. Hvala, gospođa Dimato. Zahvaljujem povjereniče što ste s nama ovdje kako bismo razgovarali o ovoj važnoj temi. Komisija namjerava provesti ocjenu učinka kako bi odredila kriterije koji će se onda e, primijeniti kako bi se utvrdilo što su endokrini disruptori. Međutim, e, prosinac 2013. je e, rok koji je za sve to postavljen u uredbi o biocidnim proizvodima i u njoj se ne predviđa provedba e, ocjene učinka. Komisija bi trebala štititi e, ugovore e, o Europskoj uniji. Doista tražimo od vas da zajamčite da će se definirati endokrini disruptori što to prije bude moguće. Ne možemo čekati lipanj i onda prosinac za klasifikaciju takvih proizvoda. Potrebno je da se štite naši građani, okoliš i da e, te, te vrijednosti budu iznad gospodarskih interesa. Komisija ima veliku odgovornost prema građanima koji pate zbog endometrioze, deformacija prilikom poroda i drugih bolesti. Gospodin Polček, izvolite. Zahvaljujem. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Nakon primjedbi koje smo imali 2013. godine, komisija je dala izjavu o znanstvenim kriterijima. Rok je bio prosinac 2013. godine, ništa se nije dogodilo. Godinu dana poslije komisija je rekla da će e, ocijeniti, odnosno provesti ocjenu učinka. To nam pokazuje da komisija nije ispoštovala nijedan rok niti jednu e, izjavu Agencije za sigurnost hrane. I mislim da komisija treba biti na, u službi svojim građana, za to je plaćena. Komisija bi nam trebala prestati pričati bajke. Vrijeme je za akciju i nema više vremena za čekanje. Evo time smo došli do kraja rasprave. Povjereniće, izvolite, imate priliku iznijeti svoje završne napomene. Hvala vam lijepo. Prije svega želim vam otvoreno reći. Ja sam liječnik. 27 godina radio sam kao liječnik, jako dobro znam e, što je e, to što su bolesti, a jednako tako i dan danas e, sam liječnik. Dakle, ako mi kažete sada da se zalažem za internese industrije, ja bih doista vam volio otvoreno odgovoriti, jer po prirodi sam otvoren. Ovdje se spominje da ja predstavljam industriju, žao mi je ali taj argument nije nimalo jasan. Susreo sam se nekoliko puta s endokrinolozima, toksikolozima, biokemičarima, još i prije nekoliko tjedana raspravljao sam s njima, raspravljam s našim višim savjetnicima na različitim sastancima, na sastancima neovisnih skupina, sa skupinama znanstvenika i vrlo bih vas otvoreno htio pozvati da razgovaramo o znanstvenim dokazima, o pravim argumentima. To je iznimno važno za sve nas jer ja se nikada neću prihvatiti da stojim na strani industrije. Moje, moja prva zadaća je zaštita javnog zdravlja. Moram reći da sam ponosan što među vama imam saveznika i e, drago mi je što se možemo zajedno boriti protiv alkohola, duhana, šećera, soli jer svi oni mnogo više štete ljudskom zdravlju, osobito duhan. Kada je riječ o stvarnom zdravlju, e, doista mi je drago što ću među vama imati tako mnogo saveznika. Razumijem da je ovo teško pitanje, dakako, možda se sjećate da sam lani rekao moramo provesti tu ocjenu učinka. Ocjena učinka ne tiče se gospodarskih aspekata niti socijalnih aspekata, ona se tiče kriterija. Kako definirati e, jakost, e, kvalifikacije, molekularni sastav i tako dalje i tako dalje. Ja nisam molekularni e, biolog, dakle nemam ta znanja, ja sam liječnik. Organizirali smo različite rasprave i e, različite sastanke. Dakle, doista nisam na strani industrije. Iskreno vam govorim, e, ja sam diplomirani liječnik i naravno odgovoran sam za ovo E, o čemu se ovdje govori. Počeli smo raspravljati o metodologiji, o GFC-u. Riječ je o šest tisuća e, tvari koji se moraju analizirati. Ne znam kako bi se to moglo brže učiniti. Pomozite mi u tome, pokažite mi. Dakle, ne želim sudjelovati u igrama koje po mom mišljenju nisu iskrene. Otvoreno vam mogu reći da e, učinit ćemo to čim to prije bude moguće. Možda se sjećate, lani sam rekao možda ćemo to moći napraviti do kraja 2016. Ne, sada smo odlučili da ćemo to moći napraviti do ljeta. Ako možete učinite vi bolje mi želimo biti vrlo otvoreni, vrlo transparentni, ali molim i vas da budete ujedinjeni i da budete transparentni. U svim sukobima, u svim e, sukobima koji se tiču zdravlja. Rado ću govoriti s vama o duhanu, o e-cigaretama, dakle u Europskoj uniji imamo ozbiljnih problema kad je riječ o javnom zdravlju. Dakle, postoji visok, visoka cijena javnog zdravlja u Europi. E, dakle, ja sam spreman odraditi svoj posao, ali doista najprije moramo imati kriterije koji će biti regulatorni kriteriji kojima će se moći upravljati, a to nije tako jednostavno. Ovo je vrlo složeno pitanje. A onda ovdje čujem i neke veoma populistične argumente. Žao mi je što to moram reći, ali eto, ja govorim vrlo otvoreno i sasvim sigurno nikada neću predstavljati niti jedan lobby. No, ovo je vrlo težak e, posao, moramo ozbiljno i duboko razgovarati o tome kako možemo procijeniti ovo pitanje, kako ga možemo regulirati, razumjeti i kako možemo ostvariti napredak. Kao što znate, ja sam samo godinu dana i četiri mjeseca na ovom radnom mjestu Volio bih znati kako se može biti učinkovitiji. Svi moramo biti spremni odraditi svoj posao, ostvariti napredak, što je to prije moguće i evo, do ljeta ćemo donijeti neke kriterije i to će onda biti dobar primjer za sve diljem svijeta jer smo mi pioniri u tome što radimo. Zahvaljujem kolege E, znači čim prije bude moguće iznjećemo kriterije, a u svakom slučaju prije ljeta. Zahvaljujem. Hvala vam lijepo povjereniče na vašem odgovoru. Nadam se